sedam godina, no ako već subvencioniramo, onda to trebamo činiti na jednak način za sve. Evo, približavam se kraju, možete odahnuti. Dragi prijatelji, Europska unija nije i nikad neće biti savršena. Ona to jednostavno nije. Ali to je najbolja stvar koju ja mogu smisliti. U Europi stotinama, čak i tisućama godina razlike su se rješavale silom. Oni koji su bili jači, koji su ustrajali i su bolje prolazili, a oni koji su bili slabi, pa... E. Europa je zapravo postigla daleko više od svega što možemo sami smisliti. Europa se odružila slobodnom voljom i uz pristanak vlastitih građana zemlje članice mogu otići iz Europske unije, ali na primjeru Brexita vidimo da nitko od nas nije uvidio koliko je teško, ali to potvrđuje i način funkcioniranja Europe. I, i kao što smo rekli na vijeću, ova dobra volja i jednoglasno stajalište ovo usuglašavanje preostalih 27 zemalja pokazuje da možemo ipak nakon dugotrajnih rasprava riješiti sve mirno, bez pribjegavanja nasilju. I to je primjer kako Europa funkcionira, dakle razgovor, a ne međusobno sukobljavanje. Što s budućnošću? Pa, u sažetku rekao bih da trebamo očvrstiti temelje učvrstiti jedinstveno tržište, ukloniti barijere, nadzirati naše vanjske granice i smanjiti prijetnju nekontrolirane imigracije. Također pametan prijelaz na čistu energiju i davanje većeg prostora tržišnim silama i stavljanje naglaska ne samo na vojni aspekt nego na sigurnost eh, informacija informacijskog doba u kojem živimo. Nemojte se boriti protiv populizma, nego suočite se sa uzrokom nezadovoljstva ljudi. Ako smo prepušteni samima sebi, možemo se jedino slomiti, čak i najveće zemlje, kao i one najmanje. Ali jedinstveni, kad smo jedinstveni, smo najveća sila na svijetu. I možemo širiti dalje svoje temeljne vrijednosti, slobodu, demokraciju i vladavinu prava i na druge zemlje. Hvala vam Christiane, su are very popular in this parliament. se vrlo si popularan ovdje. Hvala. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker ima riječ. Predsjedniče, premijeru, dame i gospodo, zastupnici. Drago mi je biti ovdje s predsjednikom vlade Latvije koji dobro poznaje ovaj dom jer je u njemu zasjedao devet godina. Tim je draže jer se uvijek sjećam prvog eh, latvijskog eh, predsjedanja vijećem ministara. Sjećam s toga jer je to bio, bilo prvo pravo predsjedanje u ovoj komisiji jer smo dva mjeseca imali kohabitaciju s talijanskim predsjedništvom. Osobito se sjećam zadnjeg dana tog eh, latvijskog predsjedništva jer e, u noći iz 29. na 30. siječanj usvojena je direktiva o troškovima upućivanja e, o roamingu koja je jamčila slobodan pristup bez dodatnih troškova interneta što dokazuje da u Europi valja biti strpljiv i treba biti strpljiv do zadnjeg trena. Često razgovaramo o Brexitu kao da nemamo drugog posla. No, prije izbora bilo bi možda preporučivo privući pozornost građana na stvari koje smo uspjeli ostvariti tijekom zadnjih godina, a tu je konkretno bila jako korisna odluka o roamingu. Dakle, Brexit je važan, ali svakodnevni život naših sugrađana je još važniji. htjeli smo biti i bili smo komisija dijaloga. Organizirali smo susrete s građanima, 1600 građanskih dijaloga, što pokazuje da se komisija nije zatvorila u bunker zgrade Berlemon, već da je svugdje u Europi, što pokazuje da komisija nije banda nelegitimnih pučista, već da smo u svakodnevnom kontaktu s građanima. Europu ne možemo napraviti protiv volje naroda, ne možemo napraviti protiv volje nacija. Nacije su važne. Oni koji misle da su nacije privremena izmišljotina povijesti, grdno se varaju nacije su tu i trebaju ostati. Dakle, treba ne treba više govoriti o sjedinjenim europskim državama jer to daje dojem da se Europa pretvara u državu. Europa nikad neće biti utemeljena na tom Eh, američkom modelu. Nikad. Mi želimo biti Latvici, Bavarci, Njemci, Luksemburžani, Francuzi, ali smo istovremeno i Europljani. Nema nikakve kontradikcije između patriotizma, odgovornog patriotizma i pripadnosti većem, eh, nečem većem što predstavlja Europska komisija. Eh, što predstavlja Europska unija. Mi smo u komisiji htjeli da se prestanemo uplitati u, sitne stvari svakodnevnog života europljana i baviti se velikim stvarima koje se tiču budućnosti. I to je bio ugovor koji je ova komisija s vama potpisala kada smo u srpnju 2014. predstavili glavne političke prioritete moje komisije. I to nije bila puka priča. Od 5. mjesta 2018. već smo predstavili i iznijeli sve prijedloge inicijative koje smo najavili 2014. Do ovog dana 350 naših prijedloga usvojeno je, 164 su tu i na njima se još radi. A svi se tiču važnih reformi, osobito e, sustava azila. Ja bih volio da se usvoje, da su usvojene sve direktive koje se tiču nužne reforme sustava azila. No jedna stvar me zadovoljava. Nikada u povijesti, parlamentarnoj povijesti Europe toliki napredak nije ostvaren po pitanju, po socijalnim pitanjima koja su predugo bila zanemarivana u europskoj konstrukciji. I želim zahvaliti eurozastupnicima koji su sa voljom i odlučnošću popratili inicijativu komisije. Latvija je zemlja koja bolje od ostalih zna koliko vrijedi biti dijelom naše unije. Premijer je to jasno rekao u svojem izvrsnom govoru od prije nekoliko trenutaka. Gospodine premijeru, mi smo zemlja koja je oduvijek uzimala svoju sudbinu u svoje ruke. Vi ste utjelovili riječi jednog od vaših najvećih pjesnika koji je rekao da smo onoliko snažni koliko je to naša volja, a vi ste snažni jer je vaša volja isto tako snažna. Borili ste se za svoje slobode u teškim okolnostima, daleko težima nego što to zapadni europljani mogu zamisliti. I stvarali ste povijest umjesto da ste žrtve povijesti koju vam je nametnuo jedan od vaših najvećih susjeda. Rekli ste ne oružju i tenkovima i borili ste se za svoje slobode, za svoja prava. I to je jedno od najvećih postignuća u novijoj povijesti da su Litva i ostale zemlje stekle slobodu i da su se izborile za svoje mjesto u ovom domu. Mjesto Latvije nije u mraku, u tami, nego je, je mjesto na suncu i drago nam je što ste se priključili Europskoj uniji i nismo ni dana požalili to što je Latvija postala članicom Europske unije. Priključili ste se i šengenskom prostoru i ja se slažem s onime što ste rekli o unutarnjim granicama i o zaštiti vanjskih granica. Komisija je predložila obalnu stražu, graničnu stražu sa 10.000 pripadnika, muškaraca i žena. Vijeće je to odgodilo do 2027. a mi smo bili predlagali 2020. No, svi su rekli da trebamo zaštititi vanjske granice, pa onda učinimo to. Prijedlog je tu. Također eh, gradite i čvršću i sigurniju Europu. Vi ste jedna od 25 zemalja članica koje su pokrenule eh, rad na obrambenim pitanjima u prosincu 2017. godine i drago mi je što igrate glavnu ulogu u nizu europskih projekata, recimo u eh, pitanju vojne mobilnosti preko granica. Dakle, olakšali ste prekograničnu mobilnost vojske i na taj način ste spriječili postavljanje mina u moru. Također ste primjerno sudjelovali u drugim europskim projektima. Recimo, uzmimo za primjer e, energetiku, što ste i vi sami spomenuli. Dakle, zemljopis i povijest su značili da su Latvija i Baltičke zemlje bile izolirane u energetskom smislu i odrezane od ostatka Europe, ali kada smo mi stupili na dužnost, jasno smo rekli da Europska unija neće ostaviti svoje građane na hladnoći i neće ostaviti niti jednu zemlju članicu u mraku. Za mene je to bilo ne samo baltičko pitanje, bilo je to europsko pitanje. Kad smo stupili na dužnost, zbog toga smo stvorili energetsku uniju i odabrali smo je među glavne prioritete kako bi Latvija i njezine susjede dobivale stabilniju i jeftiniju energiju. Sada E, ćemo uskladiti e, elektroenergetsku mrežu Latvije sa ostatkom Europe do 2025. godine ulažemo u infrastrukturu i imamo i najambiciozniji i najnapredniji okvir za zaštitu klimatskih promjena. Drago mi je što smo pretvorili tu viziju energetike u stvarnost e, i hvala premijeru na njegovom vodstvu i njegovom radu kao članu ovog parlamenta i sada kao premijeru. Evo predsjedniče ima treći jezik. Latvija svoju svu snagu koristi za Europu i uz toga je upravo E, logično da je Europa investira u Latviju, a to znači investira i u europsku budućnost. Latvici znaju iz prve ruke kakvu to utjecaja može imati. 50.000 latvijskih rodnika i 9.000 zaposlenika od 2014 E, stekli su nove kvalifikacije putem europskih sredstava da ponovno krenu na tržištu rada. 3000 km novo izgrađenih ili osposobljenih e, cesta iz EU sredstava doprinijeti će da Riga kao gospodarski centar e, bude povezan sa susjednim zemljama i sa ruralnim područjima. 960 milijuna investicija E, zahvaljujući Junkerovim fondovima mobilizirana u Latviji. Latvijska budućnost je budućnost nas svih i zato predlažemo u sljedećem proračunu Europske unije 100 milijardi eura u inovacijama, e, investirati u inovacije i istraživanje. Želimo investirati u velike izazove s kojima se možemo nositi samo zajedno kao tim tako da će se na primjer financiranje za snažnije granice utrostručiti kao i za sigurnost. To će svaki četvrti euro našeg proračuna ići će za klimu i održivi razvoj a e, sredstva za Erasmus Plus e, povećati će se na 30 milijardi eura i to udvostručiti. Zahvaljujem e, premijeru i njegove vladi na stalnoj potpori kako bismo ostali aktivno na ovom putu. Želim e, no, reći nešto i o vašim napomenama o srednjoročnom financijskom planiranju. E, točno je ispravno da trebamo investirati u inovacije, istraživanje, mlade obranu, ali to možemo samo ako u nekim drugim područjima nešto srežemo sredstva u koheziji i poljoprivredi, na primjer. To me ne veseli nimalo, ali ako sve ostane kako je bilo, plus novi e, prioriteti koji su dogovorili vijeće i parlament, onda ćemo probiti proračun e, i to za 1,4%, e, a to nitko ne želi. Mene E, mislim, mene to ne bi smetalo jer je Europa vrednija od ovih 1,4% bruto nacionalnih proizvoda, ali čak i parlament e, je u proračunskim pitanjima manje suzdržan, koje manje suzdržan od vijeća, utvrdio gornju granicu za utvrđivanje e, prekoračenja proračuna na 1,3%. Kada mi iz komisije želimo 1,3%, ako da smo predložili umjesto 1,4, ne biste ni vi to pristali, a i drugi u ovom domu ne. Znači, treba uspostaviti prioritete, a e, bez, to, bez da se postojeći prioriteti potpuno e, zanemare. Naime, naravno i e, kohezija i poljoprivreda su jednako važni prioriteti kao i drugi. Latvija za sobom ima brojne teške godine, ne samo zbog svojeg zemljopisnog položaja i e, povijesnog e, opterećenja koje na, pritišće, nego i zbog e, gospodarske krize koja se odrezla i na Latviji. Ali pet godina nakon stupanja naše na, na dužnost E, znatno e, se poboljšalo i stanje u latvijskoj privredi. To je također zasluga e, jednog od vaših prethodnika, Valdisa, jednog od vaših sunarodnjaka Valdisa Dombrovskisa koji je Latviju vratio na pravi put i stoga sam se jako trudio kao, i to uspješno kako bi potpredsjednik komisije upravo bio zadužen za euro e, i za ta pitanja. Hvala ti, Valdis. Eh, pada mi tu eh, na pamet puno toga o onome što si rekao, ali ti si tako dugo govorio da ja sad moram nakratko ovo srezati. No, evo želim reći, Latvija je mala zemlja, ja sam specijalist za male zemlje ali to je zemlja s velikim ambicijama i e, to je također stjecište istoka i zapada, e, a, e, upravo je to ključna stvar Europe da istok i zapad dobro surađuju, da se stječu, a ne razilaze. Evo ovo je posljednji govor koji ću ja održati pred ovim parlamentom i s teškim srcem e, vidim e, kako će neki kolege sada se povući iz politike ili iz parlamenta. Ja sam e, volio raditi ovdje, puno sam naučio, ponešto smo se i svađali, a svašta smo i uspjeli zajedno postići. Znači, ostaje onako kako je, sam rekao i na prvog dana kada sam preuzeo dužnost. Europu se mora voliti, jer onaj koju ne voli nije e, ni dostajan ni naše ljubavi. Znači volimo Europu i živela Europa. Merci beaucoup, monsieur le président de la commission. Merci beaucoup. Hvala predsjedniče komisije. Hvala Jean-Claude, hvala na ovoj odličnoj suradnji. Iako su bila i vremena kada smo se znali raznima ići u mišljenju, no evo tako izgleda odnos komisije parlamenta i ta rasprava i taj odnos je važan, a mi svi radimo zajedno na dobrobit naših europskih građana. Potrebna nam je Europa i svakako moramo ju poboljšavati i mijenjati. No to je jedini način da doista zaštitimo naše građane. Treba nam e, Europa, imamo zajedničku povijest. I prije nekoliko dana kada e, mi se dogodio požar u Notre Damu, e, pokazalo se naše europsko srce. Mi imamo zajedničku povijest e, i zajedničko srce, iako i govorimo različitim jezicima. Dakle, hvala vam puno na svim e, raspravama. I hvala što si bio ovdje s nama u parlamentu i hvala na odlično odrađenom poslu. Fermé la registration pour le catch the eye maintenant et je donne tout de suite la parole au du groupe PPE. Evo, e, otvaram e, postupak e, registracije za slobodno javljanje za riječ. Gospodine Weber, izvolite. Poštovani kolege i kolegice, ovo je jako važan govor u sklopu naše rasprave o budućnosti Europe. Zahvaljujem na organizaciji ove rasprave i drago mi je, Kristijani, što si bio naš govornik eh, na ovoj plenarnoj sjednici. Dao si veliki doprinos. Imaš viziju za Europu koja greda prema naprijed. mi svi to osjećamo. Ti znaš kako funkcionira Europska unija, kako funkcionira Europski parlament i mogu reći da bi za budućnost bilo jako dobro da imamo više ovakvih premijera, ovakvog formata kao što si ti i stvarno smo uživali u tvom obraćanju danas. Drago nam je što si započeo s optimizmom. E, ti si govorio o Europi, o budućnosti Europe, govori se o tvojoj zemlji. Latvija je uspješnica u gospodarskom pogledu i Valdis Dombrovskis je dao veliki doprinos vi ste postigli uspjeh na ekonomskom planu i što se tiče ulaganja, što je spomenuo Jean-Claude Juncker i u području sigurnosti. Latvici se osjećaju zaštićeno zato što su dio jake unije, Europske unije i tu se radi o Rusiji i o vanjskim prijetnjama. To je uspješnica kad govorimo o našem mandatu na europskoj razini, e, što je Jean-Claude Juncker podcrtao posljednjih pet godina, što smo uspjeli e, donijeti građanima Europe to je uspješnica u upravljanju vanjskim granicama. Milijuni radnih mjesta su stvorena zahvaljujući e, planu gospodina Junkera i Europa je sada predvodnica predvodnica u pogledu borbe protiv klimatskih promjena. To smo uspjeli u proteklih pet godina pod vodstvom e, Jean-Claude Junckera. Ja imam 46 godina, prva generacija u ovom kontinentu u kojoj mogu reći da žive u Europi mira i slobode, generacija koja je imala mir, ali pola e, kontinenta je bila iza željezne zavjese. I to je bila prva generacija koja je imala širu povijesnu perspektivu. Moramo imati na umu ove događaje i iz ove plena sjednice izići, voditi kampanju i reći da živimo u velikoj e, Europi danas i moramo je zaštititi od nacionalista i populista. Drugo, Govorili ste o konkretnim pitanjima. Imamo odgovore koje trebamo dati na zabrinutosti ljudi. Govorili ste o migracijama. Mi podržavamo eh, to što trebamo eh, zaštititi naše vanjske granice i trebamo odlučivati sami. Moramo program premještaja i plan za Europu. To će biti budućnost i bitno za eh, povjerenika za Europu. Morat ćemo se pozabaviti zemljama u susjedstvu. Regionalni fondovi su ključni, pogotovo za najsiromašnije regije u Europi. E, također je bitna trgovina i jedinstveno tržište. Trebamo ga ojačati zato što je to temelj za stvaranje radnih mjesta. Moramo gledati na naše jake strane, a ne na ostale. E, klimatske promjene su također važne na našem dnevnom redu, ali kad govorimo o Europi moramo biti jasni. Jedno je sadržaj, politički pristup, a druga stvar je metoda. Kako ćemo postići rezultate, a vi znate koji su problemi. E, osjećamo da trebamo jaču Europu, imamo problem jednoglasnog glasovanja, kad se govori o ruskoj politici trebamo uvijek 27 država članica koje će glasovati da bi se došlo do držnih zaključaka. I mi želimo da Europska unija postane jaki politički akter. Želimo e, na vanjskom planu imati promjene u načinu glasovanja u vijeću. Što se tiče država članica, mislim da moramo imati pristup stvaranja mostova. Što se tiče migracija, moja država Njemačka bila je protiv e, svih ideja Europske komisije što se tiče obvezujućih kvota u pogledu preraspodjele migranata sve do 2015. godine. I onda je migratski problem se pojavio u Njemačkoj i odmah u roku od tri mjeseca Njemačka se predomislila i tražila je odmah mehanizam obvezujućih kvota u Europi. Što nam to pokazuje? To nam pokazuje da ne smijemo gledati na Europu s egoističkog stajališta. Moramo svi uzeti u obzir probleme ostalih ako želimo imati jaku Europsku uniju. I na posljedku što se tiče metode Europe koja je demokratska, mi znamo kad govorimo o tome da je to pitanje prava na inicijativu ovog doma, radi se o jačanju mogućnosti istrage ovog doma i provedbi pravila. To trebaju provjeravati institucije. Krištijaniš i drago mi je što podržavaš ideju špicen kandidata. To da se trebate pokazati prije izbora i reći ljudima ja sam kandidat i mi imamo program i tražimo vašu podršku. Dakle, to je demokratska Europa. I na kraju, budućnost Europe znači da moramo zaštititi e, srž Europe. Govorimo o europskom načinu življenja, demokraciji, neovisnosti sudstva, jednakom tretmanu muškaraca i žena i trebamo slobodu, slobodu vjeroispovijesti, e, medija, govora. Trebamo zajamčiti ta prava za budućnost, moramo imati mehanizam kojim ćemo svijetu dati pozitivan primjer kako uspješno upravljati e, zajednicom na human način. Europska unija, europski način življenja je primjer za cijeli svijet, to je budućnost Europe. Hvala. U ime kluba zastupnika socijalista riječ ima gospođa Breso. Hvala gospodine premijeru. Velika mi je čast što vas danas mogu pozdraviti u vašoj nove funkciji premijera. U ovoj vječnici koju vi dobro poznajete, kao što ste rekli, zato što ste bili zastupnik e, tijekom gotovo deset godina. To je još veća čast za mene, zato što vi niste samo posljednji premijer koji govori u ovoj vječnici prije izbora Europskog parlamenta, nego zato što ste i u vašom, vašem govori, govoru spomenuli važnu perspektivu koju ćemo morati stvoriti nakon 26. svibnja. Zbog toga vas pozdravljam u ime socijalista i demokrata našeg kluba. Kao posljednji premijer koji posjećuje ovaj parlament u ovom sazivu, na kraju osmog saziva, Vaša je posjeta za vas odlična prilika kako bismo razgovarali o vašoj zemlji e, unutar Europske unije. Za nas e, europske e, zastupnike pozitivno je sastati se sa bivšim kolegom, kao što su mnogi rekli, a sada ste vi predstavnik izvršne vlasti u vašoj državi mi smo u ovoj domu glasnogovornici zajedničke težnje europskih građana, a to je da zajedno izgradimo jaku Europu koja će se moći suočiti s izazovima našeg vremena. Mi čak i manja država kao što je vaša ili država sa većim stanovništvom kao što su Italije, Francuska i druge zemlje, vi ste to rekli, Nijedna država sama ne može se boriti protiv negativnih posljedica klimatskih promjena i globalizacije i ne može zajamčiti gospodarski razvoj vlastitoj zemlji. Predsjedniče Juncker, ja kao i vi volim Europu, ali ja želim imati ujedinjene države Europe. Ne jednu veliku državu, nego ujedinjene države Europe u množini. Mislim da tu ne postoji nikakav problem, ali zahvaljujem vam na vašem zalaganju za Europu, zahvaljujem u ime moga kluba, jer e, danas je, e, kao što ste i sami rekli, posljednji put da vi e, prisustuje raspravi u ovom parlamentu. Drago nam je što ste se zalagali za ujedinjenu Europu, što je možda čak i više od ujedinjenih europskih država. E, drago nam je što se i vi, gospodine premijeru, zalažete u ime svoje vlade koja je do sada pokazala neku dvosmislenost što se tiče europskog e, nastrojenja. Europske države i dalje na međunarodnoj pozornici ne uspijevaju dobiti na težini. Kao što je kolega rekao, bilo bi dobro da sada stanemo na kraj pravilu jednoglasnog glasovanja u vijeću, što vi također prihvaćate. To je pravilo koje nažalost stavlja u prvi plan e, posebne interese država članica e, na uštrb općeg interesa Europske unije i time se stvara e, funkcija nadzora e, zajedničkog tijela na europskoj razini gdje se odluke donose e, u trenucima kad Europa treba takve odluke i vi ste to spomenuli. U kojem e, poglavlju želite biti u knjigama povijesti? U poglavlju gdje se govori o interesu europskih građana ili u poglavlju gdje se govori o onih koji su branili interese europističkih elita? Inzistiram, želite li biti na strani onih eh, koji su zaustavili europski projekt eh, i zaštitili elite ili na strani onih koji su ist, tom istom projektu dali korisne instrumente, uključujući proračun kojim se mogu razvijati vlastiti potencijali. Za nas, socijaliste i demokrate, Europu trebamo graditi kroz poštivanje. Eh, ljudska prava su važna, ali i građanska prava i poštivanje riječi koju dajete zajednici. U siječnju ste u vašoj državi dali neke izjave koje su potaknule neka pitanja. Mi bismo htjeli dobiti od vas odgovore. Pogotovo što se tiče poštivanja europske obveze za premještaj eh, migranata u Europi. Vi ste rekli da ste protiv toga. Ali kako ćemo onda preraspodijeliti migrante ako imamo, kao što ste vi rekli, zajedničku granicu E, to je stajalište protivno načelu solidarnosti o kojem ste vi govorili koje se primjenjuje na sve naše zajedničke politike, na primjer na politiku kohezije. Što nam možete dakle konkretno reći o tome? Drugo, što možete reći o tome što ste odbili e, podržati e, postupak na temelju članka 7. o povredi prava protiv Poljske i Mađarske što mislite o vašim izjavama o politici e, Vladimira Putina koji je podržao desnicu Salvinija i Orbana? E, ne smatrate li da je to možda kontradikcija? I posljednje, ali ne manje važno, koje su mjere koje je vaša vlada poduzela e, pred sve većoj diskriminaciji u odnosu na LGBTI zajednicu? E, Europska komisija izradila je dokument e, u trećem mjesecu protiv e, netolerancije, ali ovdje primjećujemo da se ne primjenjuju mjere za te zajednice. Naša unija E, djeluje pod znakom tolerancije. Vaša država je članica Europske unije i dijeli iste vrijednosti. Zahvaljujem vam još jednom na vašem obraćanju i unaprijed na odgovorima koje ćete dati na moje pitanja. Hvala gospođo Breseo, a sada u ime kluba zastupnika ECR-a riječ ima gospodin Žile. Poštovani predsjedniče, poštovani premijeru, drago mi je što vas vidim danas ovdje i što mogu slušati krasan sadržaj vašeg govora. Bili smo dobri kolege, kvalitetno smo surađivali u Latvijskom parlamentu i Europskom parlamentu. Htio bih vam skrenuti pozornost također na gospođe koje su članice vašeg tima. Mislim da možemo biti ponosni na njih. One su diplomatkinje, one odrađuju odličan posao i zahvaljujem im. Ne žalim da smo se pridružili Europskoj uniji i europodručju, ali puno puta sam požalio zbog nekih aspekata EU politika. I također imidž Europske unije nije baš dobar i ja ću govoriti sada o tome. U vašem govoru niste govorili o jedinstvenom pristupu, sve što ste rekli točno i moramo na miran način evaluirati naša dostignuća, moramo imati sve u Europu. Drago mi je, bilo bi mi drago da ste dali malo e, više detalja u vašim sugestijama. ECR je politička obitelj koja podržava pravi, pravo jedinstveno tržište u bilo kojem sektoru gospodarstva. Ovdje imamo neke dvojbe, vi ste ih već podijelili s nama. Rekli ste da e, niste e, suglasni i niste zadovoljni nacionalnim šampionima koji su do sada stvoreni, ali u Europi vidimo da neki kandidati se ne slažu s onime što ste rekli. Kandidat Manfred Weber je rekao da biste se složili s time da se mijenjaju neka pravila o tržišnom natjecanju u Europskoj uniji kako bismo favorizirali određene šampione. To je kriva poruka za gospodarstvo. E, Europa koja štiti je dobra vijest, ali od koga nas štiti? Od vanjskog svijeta, dobro, kratkoročno, ali dugoročno to nije dobro. I još je opasnije zaštita unutar jedinstvenog tržišta. Mogu dati primjer koji već djelomično ste spomenuli. E, rekli ste da postoje nulte E, barijere između Europske unije i SAD, ali nedavno smo imali paket mobilnosti broj 1 koji je bio dosta kontroverzan i nakon toga glasovanja postalo je jasno da e, Latvija, Litva, Poljska, Mađarska, druge države su bile protiv toga u vijeću, ali zastupnici su bili protiv toga. I sada E, pita pitamo se je li to e, dobro ili nije, je li za Europu. Mislim da je to loš signal. Kad bi SAD e, imao isto, isti pristup mobilnosti paketu broj 1, da bi se stvorila određena dionica između Wyominga i New Yorka, to ne bi bilo dobro. Mi se ovdje borimo za 2% BDP-a ali istovremeno zaboravljamo da federalni budžet e, je e, čak 20% BDP-a i za ovu granu i mislim da bismo trebali imati federalistički pristup i to ne smatra samo ECR nego i drugi klubovi. Mislim da trebamo evaluirati latvijska dostignuća u zakonodavstvu što se tiče tvrtki paravana E, i tu je veliki problem vezano uz pranje novca. E, naš, vaša država nije spomenuta u izvješće takse 3, ali to se spominjalo dosta kuloarima u Strasburu i Briselu. Dobro je da ste govorili o istraživanju i razvoju. E, inovacije su jako važne, ali i dobro je da, da, taj, je to područje raste. Ali, i dobro je što ste i vi to rekli, jako je važno to što ste vi rekli e, s demografskog stajališta da nastavimo s programom širenja e, obzora. Program je dobar, ali još ne funkcionira kako treba. Očekujemo da će demografska situacija u Europi e, biti podijeljena ako ovako nastavimo jer najbolji mozgovi, najbolji ljudi E, će odlaziti u neke države članice, a periferne države članice će imati demografske probleme. Neke države e, će poboljšati demografsku situaciju, a i gospodarske rezultate, ali e, razlike unutar Europske unije bit će veće nego danas. Htio sam samo dotaknuti neka pitanja oko kojih se djelomično slažem s vama, a kod drugih ne. Općenito mislim da u novom sazivu parlamenta E, mi bismo trebali imati dobru suradnju među političkim obiteljima kako bismo imali stvarno jedinstveno tržište, a to će biti srž Europske unije u budućnosti. Hvala. U ime kluba zastupnika Aldeja riječ ima gospodin Telička. Hvala predsjedniče. Gospodine premijeru, dobrodošao natrag u Europski parlament. Gospodine ministre, još jednom dobrodošli u Europski parlament još jednom. Na početku vašeg govora rekli ste da ste nešto naučili u Europskom parlamentu. Mogu sada samo povući paralelu, zapravo lažnu paralelu. Po tom pretpostavkom ne bih nikad glasovao za njega, ali bih eh, htio da češki premijer bude član Europskog parlamenta i da imamo drugačiju politiku što se tiče europskih poslova, ali vi imate znanje, vi ste u prednosti, a imate i stav i mislim da je to svakako potrebno, inače ne možete se razvijati. I čini mi se da se to e, dobro uklapa u paralelu koju sam učinio sa češkom vladom. Vi govorite dosta jezika, ali ja mislim da ne razumijete češki. Ono što ste rekli je kao da čitate manifest za izbore mog političkog pokreta e, glas i to je pozitivna vijest. To znači da e, vi ste pučanin, ja sam liberal, a mi imamo čitav niz pitanja oko kojih bismo trebali nalaziti europska rješenja. Možemo se oko dosta toga složiti sa drugim strankama, i zato moramo ciljati upravo na to nakon sljedećih izbora. Siguran sam da se slažemo oko dosta toga. Želim se dotaknuti nekoliko stvari koje ste vi rekli. Pojednostavljena rješenja. Vi ste govorili o nacionalistima i populistima. Ja se slažem s vama, trebamo se boriti protiv razloga zbog kojih dolazi do zabrinutosti naših birača. I to u sklopu globalizacije. Moramo biti pošteni i jasni i glasni i reći da moramo nešto poduzeti unutar naših političkih klubova i stranaka. Moramo pronaći one koji znaju dati najjednostavnija rješenja. To trebamo napraviti u svim političkim obiteljima. Što se tiče onoga što ste vi spomenuli, govorili ste o unutarnjem tržištu E, nitko u ovom parlamentu vjerojatno ne bi rekao da je unutarnje tržište nešto što je neuspješno. Da, moramo ga dalje razvijati. Samo 35% unutarnjeg tržišta je stvarno otvoreno. To znači da imamo potencijal od 65%. Kako time upravljati? Vi ste jasno rekli da postoji razlog zašto trebate e, poslovati se sa deom. jer tamo postoji veliko unutarnje tržište i onda odlazite u SAD, tamo dobivate jednu autorizaciju, jednu dozvolu, a ovdje kod nas ih trebate više ako želite, na primjer, djelovati na tržištu telekomunikacija. E, na našem tržištu jesmo li mi spremni za jednog regulatora kako bismo imali jedno jedinstveno tržište? Vi ste govorili o vezi sa e, e, nelojalnom konkurencijom iz Kine i mi trebamo imati određeni protekcionizam, ali ako budemo otvorili tržište, onda ćemo imati prednost na strani onih koji varaju i koji su veliki. Ne smijemo gajiti iluzije da ćemo imati unutarnje tržište, naši start-upovi će biti u istoj poziciji kao Huawei ili Microsoft ili tako dalje. Moramo raditi na standardima, na normama i na e, politici tržišnog natjecanja. Moramo imati e, pravedno tržište iznutra. Imamo li e, hrabrost i volju da uspostavimo pravo jedinstveno tržište a ne 35%, nego 100% toga tržišta mora biti pravo jedinstveno tržište. Također ste govorili o vanjskim granicama. Apsolutno se slažem s vama, to je ključno pitanje, ali još uvijek nismo uspješni u tom pogledu bojim se ako uzmemo obzir Češku, na primjer, da se e, političke elite dosta izjašnjavaju ispraznim riječima, ali nemaju viziju i sposobnost shvatiti da ćemo imati na unutarnjem tržištu slobodno kretanje osoba samo ako budemo osigurali granice. Što se tiče klimatskih promjena, možemo raditi zajedno sa raznim političkim obiteljima i to moramo učiniti. Govorili ste o poljoprivredi, o e, pravednom tretmanu za poljoprivrednike. Mi nemamo pravu poljoprivrednu politiku zato što zbog nacionalnih proračuna postoje subvencije koje se još uvijek dodjeljuju. Mi trebamo e, lojalni tretman naših poslovnih ljudi, poduzetnika, potrošača, ali i poljoprivrednika. Hvala. Moramo se pridržavati zadanog vremena. Molim, vas, molim sve zastupnike da to čine, pogotovo u slobodnom javljanju za riječ. U ime kluba zastupnika GUA riječ ima gospodin Papadimulis. Hvala gospodine predsjedniče. Ova rasprava koju danas vodimo je doista važna. Za nekoliko sati ćemo završiti plenarnu sjednicu Europskog parlamenta. Imali smo već niz govora, tu je i govor predsjednika komisije Junkersa i također latvijskog premijera. E, on je dugo godina bio naš kolega. On je ujedno i još jedan u nizu premijera koji su govorili o budućnosti Europe. Eh, ne mislim da sada svi moramo jedni druge tapšati po ramenu, hvaliti sami sebe i govoriti o pozitivnim stvarima koje smo učinili. Trebamo gledati u budućnost, trebamo prepoznati izazove koje nas čekaju i govoriti i o stvarima koje, u kojima nismo bili uspješni, odnosno koje smo možda napravili na pogrešan način. Mislim da ovakav pristup moramo imati i u odnosu na desničarske pokrete i na populiste koji zapravo žele e, rastočiti i Europu i naša društva. E, gospodine Kariše, spominjali ste mit o Ezopu. govorili ste o tome kako se treba držati zajedno, kako se moramo čuvati razdora. Međutim, mi ovdje e, e, u Europi moramo razgovarati i o slučajevima e, krize. Sjetite se slučaja Lehman Brothers. Moramo vidjeti kakva je suradnja među našim regijama Moramo imati na umu da u Europi smo doživjeli određeno nazadovanje u pogledu e, stanja e, pravne države, vladavine pravna, prava općenito. Govorili smo o Poljskoj, govorili smo o Mađarskoj, govorilo se o primjeni članka 7, a u vijeću se i dalje ništa e, ne čini u pogledu onoga što se do sada već dogodilo u smislu pogoršanja demokracije i vladavine prava. Govorili smo o azilu i vidjeli smo da i tu ima mnoga, mnogih područja gdje vlade nisu do sada učinile ništa. Europska e, unija i e, Europski parlament, govorili smo i o bankarskom sustavu, o trećem stupu, o sigurnosti depozita, a u vijeću se i dalje ništa ne događa. Neke vlade, recimo njemačka vlada i e, nizozemska su u biti tu stavile veto. Ako doista želimo da Europa napreduje, da Europa ojača, da i naše političko jedinstvo bude jače, da budemo transparentni, da kohezija bude bolja, ako želimo učiniti više u suzbijanju klimatskih promjena. Onako kako je jučer 16-godišnja Greta Thunberg to tražila od nas, onda, gospodine Weber, moramo mi u Europi reći mi smo skupina država od nas 28, ali ne smije biti kao do sada da Njemačka sve odlučuje. To se mora promijeniti. Sad bih htio tu još nešto dodati. Slažem se s onim što je rekao predsjednik Juncker. Kako bismo postigli ciljeve koje smo si zacrtali, treba nam i jači zajednički proračun. Treba nam više novca u zajedničku blagajnu. Važno je da ne bude rezova, nego Baš naprotiv, za socijalnu koheziju moramo dati više novca, ne manje. Također, u zajedničku poljoprivrednu politiku trebamo uložiti više novca, ne manje. Isto tako, više novca trebamo za mlade, za Erasmus, za, e, poticanje zaposlenosti, za znanost, inovacije i tako dalje. Vi ovdje predstavljate vijeće, ali ste također bili i zastupnik. Zašto je završio u smeću onaj prijedlog o povećanju vlastitih sredstava? Kako ojačati Europu? Kako ojačati i monetarnu i gospodarsku uniju? Ako ne uzmemo u obzir i ovaj socijalni aspekt. Dame i gospodo, u Geteborgu smo e, usvojili socijalnu agendu, socijalni program. Međutim, unutra nema nikakvog sadržaja. Što će biti više nejednakosti, to će više biti populizma, pogotovo e, onoga koji će doći s krajnje desnice i koji želi razoriti Europu. Svi oni prethodnici Lepena, Salvinija, Orbana, mislim da nije dobro da se njima da veći zamah. E, sve to vodi lagano prema fašizmu, sve to dovelo do nacionalizma. Ako želimo očuvati Europu, pogotovo sada u oči europskih izbora, moramo postići većinu u Europskom parlamentu većinu koja će reći da trebamo jaču, demokratskiju, socijalniju Europu koja će smanjiti razlike, a ne ih pojačati. Hvala. U ime Kluba zastupnika zelenih riječ ima gospodin Lamberts. Poštovani premijeru, dragi krišćani, dobrodošao u parlament koji dobro poznaješ. Nismo uvijek jednako mislili o gospodarskim pitanjima, ali a stvarno ostao pozitiv, pod pozitivnom dojmom zbog tvog eh, napora u europskom projektu ti si pritipičan tipičan predstavnik tog zalaganja u Baltičkim republikama. Mislim da tri baltičke države i države Beneluxa bi trebale dublje surađivati. Zato što ako mogu doći do sporazuma zajedničkog, mislim da mogu stvarati mostove i stvarati jedinstvo u Europskoj uniji čak i bolje od Francuske i Njemačke koje se trenutno e, izgleda razilazim. Slušao sam tvoj govor. Drago mi što si podsjetio da je Europska unija projekt mira. E, trebamo rješavati stvari kroz dijalog, a ne e, silom. E, to vrijedi u prošlosti, ali i danas. To je opravdanje za europski projekt. Sviđa mi se metafora snopa. Ja dolazim iz male države, ali velike države u Europi također su male u odnosu na globalne igrače. Drago mi je što si rekao nešto i o jedinstvenom tržištu. To je najveći sporazum o slobodnoj trgovini zato što je kao drugi sporazum i temelji si na demokratskim institucijama, Europskom parlamentu, Europskom vijeću. Vi to nećete nigdje drugdje pronaći u drugim sporazumima. Drago mi je što ste govorili o pranju novca i pronašli ste prave riječi e, kojima ste to opisali i opisali ste vaše zalaganje u tom pogledu. E, ne slažem se sa nekim stajalištima koje ste vi zauzeli u ime latvijske vlade. Prvo, europski projekt treba biti predvodnik, treba biti motor e, ekonomske tranzicije naše zajednice. Ako te ne možemo staviti u okvire naše prirode, onda će cijelo čovječanstvo biti u opasnosti. To je i pitanje vodstva. Ako mi, europljani, ne vodimo u toj tranziciji, drugi će to raditi i mi ćemo biti e, ostavljeni na tome da kupujemo njihova rješenja, a ne da ih prodajemo ostatku svijeta. Spomenuli ste poljoprivrednu. Zajednička poljoprivredna politika e, uzima veći dio europskog proračuna. Svaki eurocent koji trošimo na tomu treba se dobro iskoristiti, dati doprinos e, transformaciji našeg e, poljoprivrednog modela. Moramo smanjiti emisije CO2, povratiti biološku raznolikost i kvalitetu našeg tla. E, zajednička poljoprivredna politika treba promovirati te ciljeve, a vaša je vlada dala podrška tomu. To ste već rekli da je čak i prezeleno za vaše ukus kad vi trebate imati određeni udio u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Najbolji način da se to postigne je da se borimo za zeleni ZPP e kojima ćemo se udaljiti od industrijske poljoprivrede. Drugo, vezano je uz građanstvo. Vi ste spomenuli europske vrijednosti. Ako pročitate članak drugi, prva vrijednost koja se tamo spominje je dostojanstvo. Ljudsko dostojanstvo ne može se e, podijeliti, to je za sve e, u budućnosti i u sadašnjosti. Latvijska e, prošlost u Sovjetskom savezu pokazalo je E, koliko vaše stanovništvo dolazi iz sovjetskih republika. Razumijemo da se e, prošlost ne može ignorirati, ali u budućnosti vjerujemo da će vaša država biti e, dovoljno jaka da ne drži 10% vašeg stanovništva kao apatride moramo promovirati prava manjina i boriti se protiv diskriminacije, pogotovo kad se radi o invalidnosti ili seksualnom opredjeljenju. E, mi danas pozdravljamo to što sve tri Baltičke republike su e, izbjegle toksično ponašanje što smo primijetili u pogledu migracija i drago nam je što smo čuli vaše riječi o tome. Nedavno, međutim, vaša vlada bila je protiv obveznih e, programa premještaja. Dakle, bila je protiv europske solidarnosti. Niste prihvatili e, e, pristupiti globalnom paktu o migracijama i tu su nacionalni populisti pobjedili niste uspjeli upravljati ovim izazovom. Mi znamo da to nije obvezujuće pravno gledano i radi se o dijeljenju odgovornosti i nediskriminaciji ljudskim pravima. I time priznajemo da samo komparativni pristup može nam omogućiti da se suočimo s ovim izazovom. Trebate potpisati taj pakt kolege e, koji sudjeluju u e, izborima znaju da je to posljednja rasprava o budućnosti Europe u ovom sazivu parlamenta. Možete računati na nas kako bismo branili e, pokušaj stvaranja transnacionalne demokracije i računajte na nas zato što želimo da to funkcionira za sve. Ljudsko dostojanstvo, a ne kratkoročni ekonomski profit mora biti u prvom planu. Moramo imati veću e, održivost, više demokracije u Europi, to građani žele. Mi ćemo tražiti njihovo povjerenje kako bismo postigli upravo te rezultate. Hvala. U ime kluba zastupnika FDD-a riječ ima gospodin Hvala predsjedniče. Gospodine premijeru, dragi prijatelju, gospodine Junkeru, dragi zastupnici. Doista mi je drago što sam čuo ovaj govor. Čuli smo eh, dojmove o e, uništenju i požaru u Notre Damu i to nam je uvelike pokazalo u kolikoj mjeri Europa dijeli e, baštinu, kulturnu baštinu, vjersku baštinu i e, to od rimskog doba pa sve do danas i u Britaniji naravno do demokracije. Evropska unija eh, odbija svaku referencu na Boga ili eh, na eh, kršćansku religiju u Europi, međutim to nije nešto što mi ovdje možemo razumjeti u Europi. Naša kultura, mi zaboravljamo našu kulturu i to je upravo ono što oslabljuje našu kulturu i zbog toga Evropljani sve više i više odbacuju Evropsku uniju. Evropski projekt je e, uplašen od e, religije i e, premijer je rekao da e, je Rusija umješana u Brexit. Žao mi je. Ali e, mi smo e, još od 40. godina ujedinjeni u borbi protiv totalitarizma i mi možemo sami znati što želimo. Međutim, ono što ne želimo to je biropratski totalitarizam jer u ovom e, parlamentu, e, ovaj parlament e, zapravo je infiltriran već 30 godina eurokratima koji spriječavaju jednostavan Brexit. To je nešto što bismo mogli lako učiniti. E, mogli bismo reći da zapravo e, svjetska trgovinska e, organizacija može upravljati nama, ali ne, to nije dovoljno, već zapravo eurokrati su ti koji odlučuju. Čuli smo puno toga o tome da nije potreban backstop u Irskoj jer u Westminsteru zapravo e, su izgubili e, doticaj sa svojim e, izbornim tijelom. Tako da ovaj deal koji predlaže